E, dragi kolege, dobrodošli na ovo zasjedanje. Dan, so let's Neću sam da ponovno govoriti o uvodnom dijelu, već smo to rekli na prethodnim sastancima, danas imamo dve teme pa ćemo pokušati e, vrijeme koje imamo na raspolaganju ravnomjerno e, podijeliti. O, govorit ćemo o oporezivanju, suzbijanju pranja novca te bankarskoj uniji. Počet ćemo sa oporezivanjem i e, pitanjem suzbijanja pranja novca to je za tema koja je za Europski parlament od ključne važnosti. Vjerojatno i znate da imamo i poseban odbor, TAX 3, e, tim odborom predsjeda gospodin Ježek i on će nam više reći čime su se bavili. Zakonodavno smo učinili jako puno, e, pripremili smo e, direktivu o suzbijanju pranja novca 3, e, 4 i 5 i mislim da sada radimo, da sada imamo e, najmodernija svjetska pravila o stvarnom e, vlasništvu. Trenutočno također sudjelujemo u trijalozima kako bismo osnažili ulogu EBE u suzbijanju pranja novca, to je dakle također vrlo bitno. A što se tiče drugih tema vezanih uz oporezivanje, Eh, nažalost ne možemo učiniti više budući da imamo tek konzultativnu ulogu, ali dajemo naša mišljenja o digitalnom oporezivanju, o ccbt i tako dalje. No o tome ćete nešto više čuti malo kasnije. Dopustite mi da sada stanem i da riječ dam jednom od mojih supredsjedatelja, gospodinu E, Janku iz Rumunjskog parlamenta. Izvolite. Hvala vam. Uvaženi kolege, za mene je velika čast predsjedati ovim panelom. Ovo je doista najprovokativniji panel danas. Svi mi znamo što se događa u svijetu i znamo da se na ovaj način ne može nastaviti budući da je to neodrživo. Pred nama su vrlo teški izazovi. I ako želimo definirati te izazove, ja bih rekao da ih možemo podijeliti u tri glavne kategorije. Prvo sigurnost, drugo klimatske promjene, socijalna nedla i socijalna nejednakost. Dakle, živimo u vrlo složenom sustavu u vrlo osjetljivoj ravnoteži. E, mnogo čimbenika koji utječu na tu ravnotežu. Većina su objektivni poput regionalnih e, sukoba ili cijene nafte ili terorizmi, terorizam. No neki su od tih čimbenika i subjektivni, i baš ćemo o njima danas raspravljati. I ja bih vas molio da pokušamo malo promijeniti načine na koje radimo i da pokušamo biti pragmatični i realni u našem pristupu. Razmišljao sam o ovom fenomenu, to jest razmišljam već dva desetljeća i jasno mi je da postoji paradoks. Što to znači? da čak i najuspješnije i najrazvijenije zemlje nisu baš učinkovite. Kad je riječ o ovom problemu. Razmišljao sam o tome i došao do zaključka. I molim vas da o tome razmislite. Pra pranje novca, porezne prijevare te izbjegavanje plaćanja poreza, porezna utaja, su ključne za moralnost. A danas je moralnost završila u kanti za smeće. I pranje novca i utaja poreza su samo posljedice tog nemorala. Svi znamo da postoji, svi znamo da će ljudima biti sve gore na ovaj način. Tako da kako da inače objasnimo LuxLeaks, dokumente iz Panama, Swissleaks i tako dalje? To možemo opisati samo gubitkom moralnih vrijednosti našeg društva. na prethodnom panelu smo čuli o mnogim izazovima vezano uz socijalne pokazatelje, eh, kriterijima zapošljivosti, o poteškoćama, o financijskim rizicima i uvjetima no neki dolaze iz našeg kruga, to su recimo banke, multinacionalne tvrtke, financijske institucije, financijski savjetnici. A ako pogledamo samo multinacionalne tvrtke, vidjet ćemo da je nestalo 60 milijardi eura. Kako da se nosimo sa svim tim problemima? Možda dio odgovora dolazi i ja vas molim da eh, danas govorimo upravo o tome. Evo, sada ću stati. Htio sam vas malo isprovocirati. i molim su da um, pozove one koji su se javili za riječ. Uh, hvala vam što ste uzeli riječ, a sada dajem riječ Petru Ježeku koji predsjeda ovim posebnim odborom. Hvala. Dobar dan, dragi kolege. Kao što i sami znati. Jako je puno bilo uh, skandala u području izbjegavanja plaćanja poreza i pranja novca i još uvijek se i događaju. Uh, ti su se skandali pojavili u brojnim zemljama, ali i u nekim važnim financijskim institucijama. U našem posebnom odboru smo održali saslušanja, a organizirali smo i službena putovanja i pritom smo vidjeli zloupotrebu pravila, ali i nedostatak i pravne praznine sadašnjeg pravnog okvira kad je riječ o e, pranju novca i utaji poreza. Rad našeg odbora i odbora Ekon se nadopunjuje. Pokušavamo pronaći način na koji definirati taj okvir kada se sjetim proteklih revizija direktive o suzbijanju pranja novca u kojima sam ja sudjelovao, uvijek je bio Europski parlament taj koji je insistirao na snažnim mjerama za borbu protiv terorizma i pranja novca. A velik broj zemalja članica je mm, nije bilo toliko, nije toliko inzistiralo. Um, a očito je da treba puno više napraviti, pogotovo s obzirom na kada vidimo koliko je skandala se pojavilo u zadnje vrijeme. E, jako puno novca nestaje upravo zbog ovih postupaka iz zemalja članica. I zbog toga mi je drago da danas imamo ovu raspravu sa nacionalnim parlamentima. Zatim također je ključno da ostvarimo napredak u digitalnom oporezivanju budući da sadašnji e, porezni propisi ne mogu upohvatiti te nove poslovne modele, a pogotovo ne digitalne. I to onda stvara nepravdu na e, jedinstvenom tržištu. A pravedno oporezivanje je jedan od elemenata kojim se mogu proširiti učinci globalizacije što šire. A opet izgleda da zemlje članice nisu baš oduševljene time i ne mogu se dogovoriti oko zajedničkog rješenja. Drage kolege, ova rasprava je organizirana u pravom trenutku. Naš odbor će svoj, svoj zaključno izvješće usvojiti sljedeći tjedan. Stoga mi je iznimno drago da je s nama gospodin Jepe Kofod, on je jedan od dva suizvjestitelja e, tog posebnog odbora i on će nam uskoro predstaviti glavne rezultate i preporuke odbora. Zatim, drago mi je da mogu pozdraviti gospodina Valera Mutaljera. On je direktor iz opće uprave Taksud iz Europske komisije koji će izložiti prošle i sadašnje inicijative Europske komisije u području oporezivanja. E, gospodine Mutalijer, izvolite, imate riječ. Hvala vam. Hvala vam, gospodo su predsjedatelji, dame i gospodo. Drago mi je da sam večeras ovdje i na početku bih zahvalio Europskom e, parlamentu na podršci koju nam je pružio u ovom e, sazivu. E, redovito smo komunicirali sa odborom Ekon, sudjelovali na saslušanjima odbora i kao što je predsjedavajući rekao, odbor je jako puno radio na podupiranju eh, programa za pravedno oporezivanje. Drago mi je da imamo ovdje i mm, članove nacionalnih parlamenta jer smatram da su direktni kontakti važni ako želimo dobro objasniti naše prijedloge, a i da čujemo što e, predstavnici građana imaju e, za reći. Od početka mandata Europske komisije mm, gospodin Juncker i gospodin Moskovici su radili mm, na poštenom oporezivanju. Usvojili smo 14 različitih e, prijedloga, osam za borbu protiv prijevara i porezne utaje, a znate da je u tom području potrebno jednoglasno odlučivanje. Donijeli smo mrež, e, mjere za borbu protiv prijevara koje se temelje na tri stupa. Kao prvo, e, fiskalna transparentnost. Riješili smo se pojma e, tajnosti bankovnih podataka. Zatim smo uspostavili automatsku razmjenu informacija među zemljama članicama. Porezne službe u zemljama članicama danas automatski razmjenjuju ključne informacije o bankovnim računima, o poreznim sporazumima između zemalja članica i posebnih tvrtaka, tvrtki, te, tak, te o porezima koje tvrtke plaćaju po zemljama. Jako je važno da to zakonodavstvo bude mm, pravilno preneseno u zemlje članice i da se pravilno e, provodi kako bismo mogli imati koristi od toga. Time što imamo više informacija na raspolaganju, zemlje članice će moći e, donositi potpunije e, odluke za svoje građane. Porezna transparentnost također podrazumijeva bolju suradnju sa trećim zemljama Time smo se e, bavili time što smo krajem 2017. Po, sastavili popis zemalja koje nisu surađivale i tu dolazimo do drugog stupa a on se odnosi na to da treba osnažiti poreznu suradnju na međunarodnoj e, razini. Surađivali smo sa e, OECD-om na tom području i ovi standardi koje razvijamo ako želimo da budu doista učinkoviti moraju se e, koristiti diljem svijeta jer ćemo jedino tako moći definirati istovjetne uvjete za sve. E, to smo počeli raditi 2016. sa e, direktivom o agresivnom poreznom planiranju. Na temelju prijedloga iz ožujka prošle godine sada radimo sa OECD-om kako bismo revidirali korporativnu poreznu osnovicu te e, razmatramo na koji način oporezivati digitalno gospodarstvo. Treći stup našeg e, rada se odnosi na modernizaciju pravila za oporezivanje. E, ono glavno čime se bavimo u tom području se odnosi na PDV. Imamo novi prijedlog u tom području tu ocjenjujemo da e, porezne prijevare vrijede oko 15 milijarda milijardi eura. I radimo isto tako na CCTB-u, što znači da ćemo olakšati postupke tvrtkama koje posluju na jedinstvenom tržištu. Isto tako planiramo uvesti e, privremene poreze na digitalne tvrtke prije nego što uspostavimo jedan stalni sustav. To su eto prijedlozi koji su na stolu već nekoliko mjeseci, no nismo ostvarili e, bog zna kakav napredak. To sve pokazuje da se suočavamo sa brojnim ograničenjima, a najveći problem je taj što se u vijeću mora glasati e, jednoglasno na teme koje su vezane za oporezivanje. O tome smo pokrenuli raspravu, dakle da se e, glasa um, kvalificiranom većinom u nekim područjima i to bismo željeli postići. Na taj način zapravo želimo ubrzati postupke donošenja odluka i to na onim dokumentima koji su potrebni kako bismo osnažili zakonodavstvo Unije o porezu i izbjegavanju plaćanja poreza. Naravno, nacionalni parlamenti imaju i dalje pravo nadzora i to im je pravo zajamčeno ugovorima. Stoga vas ja pozivam da nastavite s ovom raspravom u vašim glavnim gradovima kako bismo dobili e, i čuli stavove i drugih dionika iz zemalja članica. Uvaženi su predsjedatelji, dame i gospodo, hvala vam svima na pozornosti i bit će mi drago odgovoriti na vaša pitanja. Hvala vam, sada riječ ponovno predajem Robertu, on će voditi sastanak. Hvala, a sada ćemo čuti našeg gospodina Rosatija, on je suizvjestitelj i on je iz Pučana. Hvala predsjedatelju, dame i gospode, dragi kolege iz nacionalnih parlamenta. Kao prvo želim e, na početku reći e, i dati jednu političku izjavu. Ovaj parlament preuzeo je obvezu boriti se protiv poreznih prijevara, izbjegavanja plaćanja poreza, poreznih utaja i pranja novca i to vrlo ozbiljno. I protiv svih takvih e, zloporaba i to je radio od početka mandata, to je uvijek bilo na vrhu političkoj agende ovog parlamenta. Dosljedno smo podržavali brojne zakonodavne prijedloge koji su iznošeni, e, koje je iznosila Europska komisija kao što smo čuli, donijeli smo niz zakona e, koji e, su uveli izvješćivanje po zemljama, e, po državama članicama i to je postalo obvezatno u ovom razdoblju automatsko. Podržali smo zakonodavne akte koji E, dovode do veće administrativne suradnje među državama članicama o poreznim pitanjima, a i bili smo vrlo aktivni u provedbi e, zakonodavstva u borbi protiv financiranja terorizma i sprečavanja pranja novca i to nekoliko godina. No, ipak moram reći da rezultati još nisu savršeni no postoje čak i neki bitni nedostaci u tom okviru a na temelju rada nadležnih odbora ovdje u parlamentu uvidjeli smo kako postoje praznine, e, nedostaci, e, praznine rupe u sustavu, e, posebno u sustavu za sprječavanje pranja novca. To ne funkcionira dobro ovdje u parlamentu to je e, sustav koji e, u kojem cure podaci, ima, postoje brojni skandalti, e, Lux, Leaks, Panama dokumenti, Leaks, mnogi drugi skandali pokazali su da usprkos naporima koje poduzima Europska unija još uvijek postoji veliki prostor i za izbjegavanje plaćanja poreza i za porezne utaje i prijevare. Jedno od e, specifičnih područja u kojem smo utvrdili da oporezivanje nije pošteno niti jako učinkovito je pružanje digitalnih usluga. Digitalne usluge nova, nove su, nova su pojava. Zapravo postojeće porezne e, e, uredbe, porezni propisi ga dobro ne uređuju. E, brza tehnološka e, promjena otvorila je mnoge puteve za izbjegavanje i utaju poreza u digitalnom sektoru. No kada gledamo i rezultate e, PDV u EU, tu ćemo vidjeti puno prostora i mogućnosti za izbjegavanje plaćanja tog poreza. No što se tiče digitalnog oporezivanja, tu postoje posebni izazovi redovni tipični pristup oporezivanju je da se oporezuju prihodi koji su stvoreni na temelju e, fizičke nazočnosti poduzeća. No u slučaju digitalnih poduzeća, digitalnih društava, u mnogo slučajeva nema fizičke nazočnosti tih društava u državi članici, ali oni tamo pružaju digitalne usluge iako nisu prisutni. E, zato je komisija došla na ideju da kako bi zahvatili i e, obuhvatili i te prihode oporezivanjem i kako bi se pobrinuli e, da e, jedan pošteni dio tih poreznih prihoda e, ide u nacionalne proračune izrečen je treba uvesti koncept značajnog digitalnog oporezivanja. Tu se održava sadašnja praksa. Internetsko trgovačko društvo koje je smješteno u trećoj zemlji pruža usluge u državi članici Europske unije, a da nije tamo fizički prisutno, no istodobno e, e, od prodaje tih usluga prikuplja prihode. I zapravo je onda vrijednost tih usluga nju su stvorili korisnici. Oni su europski građani. I po našem mišljenju, a to je mišljenje koje dijeli i komisija i vijeće i OECD, to je bitna praznina u postojećem sustavu koju treba popuniti. No, što predlažemo? Komisija je e, sastavila e, dva prijedloga za zakonodavca. E, za prvi takav prijedlog ja sam izvjestitelj i o njemu ću govoriti. To je prijedlog da se uspostavi digitalna prisutnost, odnosno pojam značajne digitalne prisutnosti u državi članici. E, dakle, vrijednost e, e, prihoda koje, koji su stvoreni digitalnim uslugama treba uzeti u obzir i oporezivati ih prema posebnom sustavu i podijeliti te prihode i dobit među državama članicama. Komisija predlaže jasne, transparentne kriterije kako mjeriti značajnu digitalnu prisutnost. Ti kriteriji su, na primjer, E, e, e, količinu posla koja je registrirana u državoj članici i količinu prihoda od prodaje digitalnih usluga. Ti prihodi se tada obračunavaju uz funkcionalnu analizu koja se već godinama koristi u tak praksama kao što su uspostava transfernih cijena ili mm, e, dodjeljivanje dobiti pojedinim centrima za proizvodnju. Dakle, e, to neće biti novi porez, to će biti porez na, e, na e, dobit, na dobit trgovačkih društava, ali onaj dio e, će se porezivati koji do sad nije još bio porezivan. Dakle, želim pozvati predstavnike nacionalnih parlamenta i zamoliti ih da podrže tu inicijativu. Jer mi iz svog iskustva znamo da s obzirom na E, da u biti konačnu odluku donosi vijeće. Dakle, e, mi vas molimo, dragi kolege, da podržite tu inicijativu kako bi potaknuli vijeće da zauzme čvrsti stav u odnosu na te prakse kako bi se pobrinulo da europske države članice i u Europskoj uniji ne budu lišene e, proračunskih prihoda na koje imaju pravo od tih digitalnih usluga E, nego upravo suprotno e, da će e, se na pošten i učinkovit način kroz pore, oporezivanje digitalnih usluga i dati doprinos nacionalnim proračunima. Hvala lijepa. A sada naš suizvjestitelj o konačnom izvješću taks 3 posebnog odbora Hvala lijepa predsjedavajući i ja želim pozdraviti e, zastupnike iz nacionalnih parlamenta. E, Ispjegavanje plaćanja poreza, porezne prijevare i utaje ogroman su problem u Europi. E, dosežu do oko 1 trilijun eura u Dakle, i izbjegavanje i UTE e, e, su regulirane. E, dobili smo jedan mandat od godinu dana da izradimo to izvješće. Imamo dva posebna odbora, jedan istražni odbor koji se bavi i financijskim kriminalom i poreznim prijevarama. Mi smo počeli sa skandalom LuxLeaks 2014. gdje smo se vidjelo da neke države članice sustavno e, nude porezne pogodbe trgovačkim društvima i tu e, zapravo e, oni mogu koristiti porezne stope od manje od 1%. Dakle, pa vade te dobiti iz država članica koje imaju veće porezne stope. Parlament je predložio snažnu administrativnu suradnju i dijeljenje informacija između država članica Europske unije. E, zahvaljujući odličnoj suradnji parlamenta, komisije i e, e, vijeća više nije moguće nešto kao lax leaks jer sada države članice moraju dijeliti informacije. Dakle, to je jedan dobar primjer što smo postigli. Bavili smo se i Panama dokumentima, Paradise dokumentima, imali smo e, i razne skandale sa bankama, razne, e, razne pitanja. Dakle, dali ste mi pet minuta, nije mi lako, ali želim vam svratiti pozornost na neke zaključke koji po mom mišljenju su osobito bitni za e, zastupnike u europskom i drugim parlamentima. Prvo, države članice Europske unije ne surađuju dovoljno brzo i sustavno od e, Lux Lika do Panama Papers. Dakle, vidjeli smo svugdje da države članice, njihova tijela, jednostavno ne surađuju i to košta države članice milijarde u izgubljenim porezima. Na primjer, e, Comex skandal u kojem je se radilo o krađi barem 55 milijardi eura e, novca poreznih obveznika. 2012. njemačke vlasti su e, oduzele ono što se zvalo master plan gdje se vidjelo e, koliko je još država članica e, te su ciljali oni koji su počinili taj skandal. No te države članice nisu bile upozorene i to se onda nastavilo godima nakon toga. A imamo i primjer iz moje zemlje Danske. Dakle, radilo se o skandalu Danske banke oko 200 milijuna milijuna, milijardi e, ovdje, dakle e, i tu se e, opetovano razgovaralo o tome tko je nadležan, tko je odgovoran nije se radilo samo mjerodavnom zakonodavstvu Europske unije, nego nije bilo zapravo nikakvog koordinirajućeg mehanizma na razini Europske unije kako bi se riješilo to pitanje. Zakonodavstvo za sprječavanje pranja novca u europske uniji je u obliku direktiva, ne uredbi, a to znači da ga, se da ga svaka država članica na drugačiji način provodi. Dakle, imamo e, jedinstveno tržište, slobodu kretanja kapitala, imamo 28 e, različitih sustava za nadzor nad bankama i tako dalje. I to je jako složuje cijeli sustav. Tu postoje praznine, e, grbevosti i to jako pogoduje kriminalcima i onima kojim pomažu to je i administrativni problem, a, i povreda ugovora jer ugovori obvezuju države članice na suradnju i to lojalno, da surađuju lojalno i iskreno. Drugo, e, imamo zahtjeve e, e, jednoobraznosti i tajnosti. Vijeće će provesti jako nužnu reformu cijelog tog zakonodavstva kada je prvi puta to predloženo od 1998. E, prošlo je dakle 25 godina e, dok to zakonodavstvo nije doneseno, ali tada je već bilo zastarjelo pa je onda u ukinuto već sljedeće godine nakon što je doneseno. To, e, to je bilo zbog zahtjeva jednoglasnosti a kooperativne informacije su morale države članice dijeliti kako bi izbjegle izbjegavanje plaćanja poreza. E, e, to je e, zbog opasne kombinacije tajnosti, anonimnosti, ali i u radnim skupinama vijeća je bilo teško. E, osobite skupina za poslovno oporezivanje to je mjesto E, gdje se raspravlja o, o većini pitanja o korporativnom oporezivanju. I sada smo se borili za sve veću transparentnost u vijeću i radnim skupinama. Države članice moraju biti odgovorne za to kako se ponašaju vijeću i kako glasuju. To je e, dalo osobitu važnost e, da parlament kontrolira vlade država članica. Naravno, to je prvo u nadležnosti nacionalnih parlamenta ako bih e, trebao dati jedan savjet mojim kolegama iz nacionalnih parlamenta i ja sam bio zastupnik danskog parlamenta e, od 98. E, do 14. Dakle, detaljno pitajte e, e, e, svoju vladu što one rade na radnim skupinama vijeća i neka budu odgovorne za to kako se tamo ponašaju što tamo rade. Kako će naprijed? Mi sada dovršavamo rad na završnom izvješću u posebnom odboru. O njemu će se glasovati ovdje 27. veljače, a mjesec dana kasnije u parlamentu. Očekujemo zaključak da usprkos značajnih poboljšanja Europske unije i države članice još uvijek nije nisu e, dobro prilagođene da se e, djelotvorno bore protiv prekograničnih financijskih kriminalaca i kriminala. Obično to zapravo zviždači, e, novinari dižu uzbunu, no to se mora ispraviti radikalno ako zaista želimo zaštititi države članice i e, ako želimo imati pravu suverenost u financijskim stvarima i zaustaviti financijski kriminalitet kao pranje novca i porezne prijevare, moramo puno bolje raditi na razini Europske unije. Hvala lijepa. A sada gospodin Hans Michelbach, zastupnik e, u njemačkom Bundestagu, e, član odbora za financiju. Predsjedavajući kolege, izbjegavanje e, e, plaćanja poreza, pranje novca, nepošteno e, plaćanje poreza, to je nešto na čemu i mi radimo u nacionalnim parlamentima i to u našem odboru za financije u njemačkom Bundestagu u ovom području već smo puno napravili. Znamo naravno da je Njemačka snažno gospodarstvo i da e, moramo odigrati važnu ulogu u borbi protiv međunarodnog pranja novca. Imamo više od 30 tisuća predmeta e, osumnjičenih za pranje novca godišnje i njih e, vode naša tijela vlasti. Očito pranje novca za sve članice EU unije predstavlja ozbiljnu prijetnju E, ozbiljnu prijednju našom demokratskoj vladavini prava jer e, je u, e, se u pozadini uvijek krije, kriju organizirani kriminalci. Pranje novca i borba protiv organiziranog kriminala mora, moramo na to gledati kao na jednu cjelinu. Imajući na umu stalne promjene i e, maštu bez granica onih koji počine ta e, kaznena djela. E, mi moramo bolje gađati i bolje pogoditi, da tako kažemo, i bolje se boriti protiv njih. Borba, direktiva o, o sprečavanju pranja novca sada je već peta po redu i ja mislim da bliska suradnja između E, relevantnih tijela vlasti u tom području e, je e, izuzetno važna. Međunarodna suradnja u Europi je isto tako osobito važna. Dame i gospodo, Kad se radi o izbjegavanju plaćanja poreza i poreznoj utaji, e, to je rasprava koju moramo voditi u svim državama članicama. Činjenica da neke e, države članice u su u prošlosti zanemarile nacionalne zakone u takvim situacijama i da su stvarale posebne situacije za transnacionalne e, transnacionalna poduzeća to je nešto što im možemo zamjeriti no, e, ja ipak jako pozdravljam napore koji su, koji su uloženi e, da bi se dobila jedna jedinstvena baza za ocjenu e, poreza na dobit jedinstvene porezne stope, minimalne porezne stope, to je nešto gdje se može uzeti u obzir e, specijalne nacionalne karakteristike. Kada se radi o oporezivanju digitalnog gospodarstva Europske unije, ja vjerujem e, da postoji izvediv način kako se s tim nositi i da treba tražiti i e, međunarodno rješenje. Mi bi rado to bude u okviru OECD-a koje se pokazalo uspješnim i u drugim slučajevima. imajući ćete na umu Mislim da bi bilo dobro kada bi države članice Europske unije izbjegle e, da se same s tim nose. Osobito ako e, vidite kako su neke države članice prekomjerno gostoljubive e, nekim velikim korporacijama. E, mislim e, da bi to svi trebali izbjegavati. Mi moramo zajedno djelovati u Europi. Osobito u interesu naših malih i srednjih poduzeća koje e, u područjima izvan najvećih gradova imaju vrlo veliku ulogu u pružanju e, roba i usluga, a i radnih mjesta i e, profesionalnog usavršavanja. No moramo biti spremni na to da ova inicijativa OECD-a propadne i i isto tako je pitanje je li pravi put naprijed ovo što je sad predložila komisija. O tome treba raspravljati, no treba jedno jasno reći. Kad se radi o digitalnom e, oporezivanju ili nekom drugom oporezivanju, svaki pokušaj koji će stvoriti porezni suverenitet za Brisel, to je nešto što će Njemačka svakako odbiti. Oporezivanje je pitanje nacionalne suverenosti i e, temelj e, pravila e, e, i vladavine zapravo svakog parlamenta. To kažem tako što osobito imam na umu pokušaje koje, su, smo vidjeli u pogledu načela jednoglasnosti za oporezivanje u EU. Mi mislimo da uklanjanje načela jednoglasnosti nije nužno mi trebamo suradnju, odgovarajuću fleksibilnost, porez na financijske transakcije će biti predmet rasprave u okviru pojačane i poboljšane suradnje. Vjerujemo da ne možemo ukloniti načelo jednoglasnosti. Mi mislimo da to nije put prema naprijed. Mi mislimo da su pokušaji koji su uloženi, ponavlja i komisija, da ona pokuša seći poreznu suverenost, to je znak centraliziranog razmišljanja, a svaki znak centralizma je nešto što mislim da nas neće odvesti tamo gdje želimo biti. Hvala. Hvala vam. Mislim da se da postoje ovdje dakle pravni temelji za oporezivanje kao i za prijelaznu klauzulu koja je spomenuta, to je potrebno načelo jednoglasnosti kako ste spomenuli. Prelaz, dajem reći svom kolegi. Hvala vam. Imamo popis onih koji su se javili za riječ i zamolio bih vas da se držite dodijeljenog vam vremena. To su dvije minute. Izvolite. Imamo pet govornika. Javljate li se i vi? a uh, would you like to have three minutes? Aha, biste tri minute. So there is no more time, but I am sure if you are so so uh, uh, pragmatic and realistic, we will give you uh, the time. Dakle, započinjemo. Prvi današnji govornik, gospođa Marijane Miko iz Estonije. Kallid kolleegid, rahapesu on oma olemuselt rahvusvaheline kuritegu, mistõttu on äärmiselt oluline. Hvala vam. Problem pranja novca je međunarodni problem. I zato je dobro da se donose propisi za borbu protiv ovog e, fenomena i da agencije surađuju u borbi protiv ovih problema. Međutim, estonske vlasti su tu polučile također brojne uspjehe i pokazale kako se boriti protiv međunarodnog pranja novca. Što se tiče pravnog okvira u ovom području, on je poprilično razvijen, agencije su osposobljene, one moraju biti spremne i za nove rizike kao što su nove dakle, valute na internetu, kriptovalute. Mi smo u tom smislu iznijeli neke prijedloge. U nekima se raspravljalo u parlamentu, dakle, uvjeti za kriptovalute. Pa također moramo ulagati u dakle daljnji nadzor tih inovacija. To znači surađivati sa e, ministarstvima financija, procjenjivati rizike, pogledati bolje definiciju pranja novca. Dakle, potom usporediti sa definicijama koje trenutno posjedujemo one mogu ići na uštrb dakle ovih modernijih oblika kriminaliteta. Naročito to riječ kada se određeno kazneno djelo počinje u trećoj zemlji. želimo pomoći dakle u borbi protiv pranja novca. Hvala lijepa. Gerasimus Palauras iz Grčke. Hvala vam. Ovdje imam informaciju da imamo tri minute na raspolaganju. Koncentrirao bih se dakle, na pitanje izbjegavanja plaćanja poreza i utaje. Imamo velike skandale, dakle, protiv e, institucija Unije i protiv samih građana. Porezna kontrola u Europskoj uniji ima brojne praznine. I kada države članice doznaju nešto o određenom skandalu, one ništa ne poduzimaju, one nastoje zaštititi svoje banke, velike tvrtke. Mislim da ovdje je potrebna veća suradnja na europskoj razini. Moramo stvoriti potrebne mehanizme za to. Potrebno je više Europe. Ne bismo se trebali vraćati na rješenja koje se temelje na, dakle, na državnoj razini zemalja članica. Starbucks, Google i ostali skandali vezani uz neke druge kompanije. Potom uh, utaja poreza, porezne prijevare. Sve to je koštalo barem 55 milijardi dolara. I to sve ide na štetu poštenih poreznih obveznika koji plaćaju svoje poreze. Građani osjećaju da tu nema jednakosti, okreću se protiv Evropske unije i to se nastavlja bez obzira na neke kazne koje su se u međuvremenu nametnule. Imam za vas pitanje. Zašto Europska unija dozvoljava ove velike porezne prijevare, da se one ponavljaju, da ih velike tvrtke uporno dakle čine na uštrb građana. Potrebna su nam europska rješenja i potrebni su jednaki uvjeti poslovanja. Moramo stvoriti jedan europski čvor dakle za rano upozorenje. To je dobar prijedlog i trebamo ići u tom pravcu. Dakle, trebali bismo nastojati stvoriti tijela za nadzor, za suradnju, dakle određene mehanizme kontrole kako bismo spriječili, spriječili izbjegavanje plaćanja poreza i utaju. Vidjeti koje rješenja predlaže parlament. Gospodine Gualtieri, vama se osobno obraćam. Htio bih vas e, pitati možete li u skladu sa svojim načelima dakle izraditi program kojim biste išli u tom pravcu. Hvala vam. Držali ste se svoje tri minute. Riječ ima zastupnica Pervanš Beres. Hvala vam. Hvala svim kolegama iz nacionalnih parlamenta koji su danas ovdje s nama. Mislim da je doista važno da radimo zajedno na ovim pitanjima. Tu možemo imati različita mišljenja, ali kada je riječ o poreznoj suverenosti, onda ima više načina na koje se ona percepira. Mislim pritom i na neke skandale s kojima smo se nosili. Ja sam radila u odboru, dakle Tax 3, tamo smo se bavili tim slučajevima. Imamo situaciju da su neki od ovih skandala mogući zahvaljujući nacionalnim propisima. Koliko pogledamo, dakle, koji su to izvori utaje poreza, izbjegavanja plaćanja poreza? Onda doista moramo nešto poduzeti s tim u vezi. Kada je riječ o državama, članicama, one kao da se međusobno natječu jedna protiv druge i to me često zna iznenaditi. To je primjerice slučaj Francuske i Njemačke kada je riječ o porezu na digitalne usluge. Komisija je izradila svoj prijedlog na vrijeme, jednako je sa porezom na dobit, Kolege u parlamentu dakle sanjaju o tome da rade zajedno, da rade sa kolegama iz nacionalnih parlamenata i to na način da možemo nadići ideje i koncepte na koje nailazimo u, u vijeću ministara. One su nekada kontraproduktivne, naročito kada se razmatra neka vrsta poreznog sustava za 21. stoljeće. Kada je riječ o pranju novca, to je također razlog za zabrinutost. I doista me iznenađuje, dakle bilo da govorimo o nacionalnim vlastima, evropskim vlastima, a koje istražuju ta, te slučajeve, one nisu u mogućnosti koristiti dakle informacije koje su prikupljene. Dakle, to vam ja puno govori o sustavu s kojim trenutno radimo. Što se tiče trijaloga, tu je dakle tijelo za nadzor, ono ima svoj e, dakle mandat, trebalo bi se učinkovitije boriti protiv e, pranja novca, a sve u sklopu dakle bankovne unije. Hvala, Marmix eh, von Raj iz Nizozemske. Thank you, um, Mr. Kaltieri, co-chair. Hvala vam. Thank you very much. I will keep it short. Hvala lijepo, bit ću kratak. Europska unija doista bilježi impresivne rezultate tijekom posljednjih godina kada je e, riječ o borbi protiv utaje poreza, dakle izbjegavanja plaćanja poreza. Imamo dakle program BEPS OECD-a, tu je Evropska unija dosta brzo djelovala. To se dakle s mjesta brzo pretočilo u nešto konkretno. Ali ono što želim reći je da onda to nacionalne vlasti trebaju dakle provoditi. To su učinile. I onda iduće pitanje hoće li to doista djelovati. Izraditi pravila, donijeti ih je jedno. A na koncu će građani ocijeniti naš uspjeh e, ocijeniti funkcionira li sustav ili ne. Dakle, ovo je čitav jedan složeni sustav pravila. Dakle, porezna tijela u različitim državama članicama trebaju imati na raspolaganju kapacitete da to provode, nadziru provedbu i da zajedno rade na prekograničnim slučajevima. I tu imamo određene sumnje u funkcionalnost. Vjerujem u Europsku uniju, ali Moramo biti realistični. Hoćemo li tu izgraditi neka mjerila, kako ćemo jedni drugima pomoći, jer nisu svugdje dakle porezna tijela kadra provoditi ovako donesene odluke. Potom razmjena informacija. Odlično. Dok god to možete dakle sve upiti i na neki način obraditi podatke ali tu su i neki, dakle, neke, neke nuspojave koje zakonodavac nije uzeo u obzir. Primjer, uzmite primjerice porezna mišljenja, dakle tax ruling. Definirajte mi što je to točno. I kao rezultat svih ovih razmjena, imamo li više ili manje ovih mišljenja? Imamo li manje ili više transparentnosti? Hvala vam. Thank you. Uh, Uh, Mr. Marnix van right, there is, there is an advantages. Gospodin Marnix, ispričavam se ako sam krivo izrekao vaše ime. Matijas uh, Marisa iz Europskog parlamenta. Izvolite. Eu tentarei ser breve, uh, partilho muito o que foi dito pela minha colega Pervans. Hvala vam. Kolegica Pervanš je već istaknula dakle ono što je važno vezano uz utaju poreza, izbjegavanje plaćanja poreza. Dakle, po pitanju porezivanja i u nadležnosti država članica. A na ova pitanja ne možemo pronaći odgovor bez suradnje država članica. Svjesni smo da ovaj veliki problem postoji ali to nije dovoljno. Trebamo prestati tražiti izlike da ne djelujemo u tom području. I tu je to upravo područje gdje su građani izgubili povjerenje u europske institucije. Imamo dakle odbore taks 1, 2, 3 izvješća o kojima se glasa i druga tijela koja se bave ovim pitanjima, dakle postoji svijest o problemu. Fali dakle porezi koji nisu došli od nekakvih velikih prihoda koji su se zaradili i jedino rješenje je suradnja između država i suradnja između poreznih tijela i konkretne odluke da se odgovori na ove izazove. Imamo tu velik broj kolega iz nacionalnih parlamenta. Trebali bismo zajednički dakle, odblokirati ovu situaciju u kojoj se nalazimo. Hvala vam. Timo Haraka iz Finske ima riječ. Hvala vam. Hvala vam na ovoj u zanimljivoj raspravi gdje se bavimo o stvarnim problemima. Dakle, koliko je sveta ova suverenost e, u pitanju oporezivanja. Siguran sam da Brojni dakle, članovi odbora tak tri žele da se odluke mogu donositi i ne samo na osnovu dakle, načela jednoglasnosti. Ali ovo pitanje je, kao što smo čuli, važno za svaku državu. Čuli smo ovdje zalaganje za poreznu suverenost, dakle za suverenost proračuna, ali to mi se ne čini realistično jer se u suprotnom nećemo moći dalje baviti ovim problemima i rješavati ih. Vidjeli smo kakva je situacija sa trgovinama i emisijama, dakle gdje se jasno polučio uspjeh e, primjenom ovog europskog e, načela, dakle tu vidimo tu europsku dodanu vrijednost. I ovo je još jedno područje gdje bi nešto slično trebalo primijeniti, gdje ne bi trebale vrijediti nacionalne e, granice. I ova današnja rasprava je također povezana sa našim e, vlastitim prihodima. Dva finska ekonomska instituta su analizirala e, trenutnu situaciju i prema tim nalazima trebali bi se izraditi dakle zajednički europski porezi i jedna od njih bi recimo mogla biti, mogao biti porez na financijske transakcije dakle nešto nalikom porezu na e, CO2. Ili bi to mogao biti CCTB, a i rad na ovom pitanju će se bolje nastaviti jedino ukoliko budemo složni, dakle oko postizanja zajedničkog cilja ne bismo trebali koristiti dakle, sistem alokacija, to je nešto što prijeti trenutnom sustavu, ali onda je nemoguće pronaći rješenje. Dakle, imamo 27 zemalja koje istovremeno pobjeđuju, a nitko nije na stranici gubitnika. I zato smatram da je najbolje nastaviti na europskoj razini, dakle jednako je sa CCTB-om, odnosno zajedničkom konsolidiranom osnovicom poreza na dobit. što prije se ovo dogodi to bolje. Hvala lijepo, evo zaključujemo ovaj dio sastanka, ovu raspravu. Hvala vam što ste bili tako pragmatični i što ste nam izradili neke prijedloge. Ali paradoks ostaje. Trebamo dobiti još jedan prijedlog. Mi predlažemo da se pojača dakle suradnja institucija, imamo direktive o poreznim prijevarama, imamo dakle direktivu dakle za sprječavanje pranja novca, a uporno dolazi do ovih prijevara. Pitao bih kolege žele li odgovoriti na neke od pitanja, ima li reakcija na neki način? I think that this is a clear I mean, a work in progress in this... Da, očito je da je ovo zapravo još nešto na čemu radimo i ne možemo to još zaključiti. Ali mislim da je većina kolega istaknula da je sadašnji okvir nedovoljan za učinkovitu borbu protiv pranja novca, protiv izbjegavanja plaćanja poreza i porezne utaje. Naravno, ovdje sada ne razgovaramo o tome da um, prenesemo ovlasti sa zemalja članica na Europsku uniju i to u potpunosti. No, opet s druge strane, vrlo je teško uh, reći da u situaciji u kojoj sadašnji okvir ne pruža dovoljna jamstva za zaštitu jedinstvenog tržišta niti za zaštitu um, državnih proračuna zemalja članica. U tom smislu ono što radimo je dobro, ne zbog toga što pratimo smjernice OECD-a, već i zbog toga što idemo nešto dalje. U odboru Ekon, mi u odboru Ekon barem smatramo da je to itekako potrebno. Šira rasprava kako bi to sve trebalo funkcionirati u uh, povezanijoj integriranijoj Europskoj uniji, ta je debata itekako e, korisna, ali smatram da bismo se danas ipak trebali usredotočiti na to kako da riješimo ove e, pravne praznine. I sadašnje zakonodavne prijedloge koje imamo na, na stolu, dakle pravodno porazivanje, unapređenje uloge EBE e u pranju novca te provedba novog okvira, su sve teme koje su od ključne važnosti. A vaši resursi, resursi e, vaših nacionalnih proračuna e, će trpjeti zbog e, ovih praznina. Dakle, neće proračun Europske unije trpiti zbog toga, već proračun iz zemalja članica i tada će vrlo, biti vrlo teško e, napraviti raspodjelu. E, vjerojatno će se morati posezati za povećanjem poreza. Tako da smatram da bismo ovim e, zakonodavnim okvirima trebali riješiti te pravne nesigurnosti onako kako smo pa, krenuli sa radom na izbjegavanju dvostrukog oporezivanja trebali bismo imati dakle e, jednake postupke oporezivanja, zatim tu je i rasprava oko jednoglasnog glasanja ili glasanja kvalificiranom većinom. E, no bez obzira na sve to trebali bismo završiti sve ove postupke, zakonodavne postupke koji su pokrenuti, a pozivam vas i da pročitate ono što je parlament objavio o unapređenju CCCTB-a i pravednom oporezivanju. Na taj način ćemo stvarno unaprijediti e, prikupljanje poreza, a bez stvaranja porezne unije. Stoga vas pozivam da formiramo jedan snažan saziv između nacionalnih parlamenta i Europskog parlamenta. Budimo e, glasni, budimo jasni prema našim vladama, jasno poručimo ministrima financija kada idu na sastanke Ekofina što mislimo i nemojmo propustiti ovu priliku kako se jer ovo je stvarno skandal i nijedan građanin ne može E, shvatiti kako mi e, strašno preopterećujemo naša mala i srednja poduzeća e, porezima i raznoraznim nametima, a s druge strane multinacionalne tvrtke izbjegavaju platiti poraz gdje god mogu. Evo, ja se nadam da nam je ova rasprava pomogla da ostvarimo korake naprijed na tom području. Hvala vam i stvarno je šteta što moramo E, ovako važne ta teme obrađivati ovako malo vremena. No druga je tema jednako važna, e, tema je bankarska unija, stoga prelazim odmah na sljedeću, e, na tu drugu temu. Drago nam je da je s nama Andrej Rina, novi predsjednik nadzornog odbora. Drago nam je da ste ovdje. Tu je s nama i gospodin Gersen, generalni direktor e, opće glavne uprave FISMA. Oprostite, nisam vas vidjeli da ste već stigli. Mislim da je bolje da dođete ovamo pa da sjednete za ovaj panel. E, no, dobro, dok se vi smjestite, dopustite mi da kažem nekoliko riječi kao uvod. Kao što znate, Ovaj je parlament odradio jako puno posla u području reguliranja bankarske unije. Upravo smo završili e, e, radu na paketu o smanjenju rizika i napokon sada imamo uravnoteženi e, zakonodavni okvir za smanjenje rizika, ali i osigurali smo određene poticaje za, da tako kažem, zdravo pozemljivanje realnom gospodarstvu. Isto tako usvojili smo zaštitnu mjeru za MPL, to jest loše kredite. Mislim da je to sada bolje nego u prvotnom prijedlogu. I sada želim iskoristiti priliku da gospodinu Enriji kažem da nas smo sada sigurni da ECB može koristiti svoje ovlasti iz drugog stupa, da će voditi računa o tome koji su zahtjevi iz stupa jedan kojeg su definirali zakonodavci. No u sljedećem sazivu parlamenta ćemo raditi na e, drugim e, dijelovima bankarske unije jer je ostalo još jako, jako puno posla. Također radili smo na paketu smanjenja rizika i time napravili vrlo važan korak naprijed kad je riječ o toj zaštitnoj mjeri, no još uvijek nam nedostaje treći stup, a to je zajedničko osiguranje depozita, a to je ključno ako želimo imati e, stabilnu i čvrstu bankarsku uniju. Htio bih reći da kada e, razgovaramo o tom paketu, bankarskom paketu, našli smo se u začaranom krugu. E, velik broj zemalja članica želi da se učinkovitije vodi likvidnost i kapital, što će s druge strane spriječiti fragmentaciju, a pak s druge strane e, ne postoji baš puno volje za dovršenje bankarske unije. Tako da sad mislim da smo s ovim paketom o smanjenju rizika ipak napravili e, značajan korak naprijed i mislim da ćemo imati vremena da se bavimo i ovim drugim elementima. Veselim se našoj današnjoj raspravi, ali najprije mi dopustite da riječ dam gospodinu Janki. Izvolite. E, da, neću uzeti puno vremena zato što e, želim, vidim da se puno vas želi javiti. Stoga krećemo odmah sa našim e, gostima. Izvolite. Gospodine Enrije. izvolite. Hvala vam uvaženi e, predsjedavajući, uvaženi e, zastupnici iz nacionalnih i Europskog parlamenta. Drago mi je da mogu sudjelovati na ovom sastanku kako bismo razgovarali o izazovima za našu bankarsku uniju. ECB sada direktno nadzire najveće banke u europodručju, no učinkovitost tog postupka e, podrazumijeva vrlo tjesnu suradnju sa nacionalnim nadležnim tijelima. Prvo bih rekao nekoliko riječi o ključnom riziku za europski bankarski sektor i onda bih istaknuo još neke stvari koje treba dovršiti ako želimo imati dobru bankarsku uniju. U usporedbi sa um, situacijom pred krizom, banke danas imaju mnogo snažniju poziciju, kvaliteta imovine je također bolje, no nasljeđe loših banaka je i dalje vrlo visoko i to naravno utječe na profitabilnost banaka te na mogućnost da daju nove kredite. Supervizorni okvir uh, omogućuje selektivno upravljanje NLP e, portfelja. Isto tako sprječava nakupljanje novih loših kredita. Niska profitabilnost je ono što nas brine i vrlo je važno unaprijediti e, dostupnost kredita. U okruženje u kojem banke posluju trenutačno nije u najboljem položaju. Vrlo su promjenjivi financijski uvjeti, ali i zbog drugih elemenata. Zatim IT sustavi i kibernetička sigurnost e, su također bitni, tako da se i dalje radi na digitalizaciji. Brexit većina postupaka za banke koje će se premjestiti u europodručje su gotove ili će se dovršiti u sljedećih nekoliko e, tjedana. Što se tiče poslovanja u Ujedinjenoj Kraljevini, sadašnje rasprave se koncentriraju na upravljanje e, rizicima, a ECB očekuje da će banke do kraja ožujka riješiti preostale probleme. Uspostava SSM-a prije nekoliko godina nije značila kraj dovršetka bankarske unije i potrebna nam je pomoć vas, zakonodavaca i Europskog parlamenta da dovršimo kompletni postupak bankarske unije. Ostvarili smo značajan napredak na smanjenju rizika, no treba učiniti više. I to će označiti važnu fazu u dovršavanju bankarske unije, koja će nas onda odvesti prema zajedničkom europskom osiguranju sustava depozita. No, e, neke stvari ometaju prekogranična spajanje, spajanja i omogućuju da sustav ne djeluje kako bi trebao. Zatim SSM također traži veću razinu usklađivanja budući da različita pravila i različiti postupci u e, zemljama članicama samo nepotrebno kompliciraju administraciju i e, ne stvaraju jednake uvjete za sve. Što se tiče ulagačkih tvrtke, važno je postići sporazum prije kraja ovog parlamentarnog suziva, saziva kako bismo i takve tvrtke uključile e, u SSM. To je hitno, pogotovo s obzirom e, na premještanje e, mm, investicijskih tvrtki u zemlje europodručja zbog Brexita. Zatim imamo zajedničku mjeru za jedinstveni sanacijski mehanizam kojim želimo osigurati i solventnost i likvidnost. Još uvijek nam nedostaje zajednički okvir za likvidiciju banaka E, kojim bismo uklonili e, loše banke sa tržišta kao što se recimo dogodilo u SAD-u. I na kraju, e, direktiva o suzbijanju pranja novca, to ne spada pod oblasti i nadležnost ECB-a, no svejedno je važno da se svi u Europi uključe u borbu protiv pranja novca. I na kraju, Bankarska unija je uspjela promovirati snažni i čvršći bankarski sustav, ali još uvijek nije uspjela osigurati čvrste, čvrsto unutarnje tržište. Kratki šokovi u zemljama članicama su i dalje prisutni. I bankarska unija bi trebala biti visoko na listi prioriteta zakonodavaca u sljedećih pet godina. Hvala vam puno na vašoj pozornosti. Uh, Hvala vam gospodine Enria. a sada riječ ima Olivier Gerson. Hvala vam gospodine predsjedavajući, uvaženi zastupnici Europskog parlamenta i zastupnici nacionalnih parlamenta. Počeo bih tamo gdje je eh, Roberto Gualtieri stao. Vrlo dobra vijest je da smo o prošli tjedan sklopili eh, sporazum između vijeća i parlamenta to eh, s tim ugovorom nismo baš svi zadovoljni, ali to je zapravo najbolji rezultat koji smo mogli eh, ostvariti. Eh, taj je sporazum vrlo važan i prema dovršetku bankarske unije. Zašto? Zato što se taj paket odnosi na banke i na i na sanacijski mehanizam je vrlo važan za bankarsku uniju. Otmar Karas je ovdje, on je bio izvjestitelj e, u prošlosti na, za ove teme. Dakle, povijest stvaranja bankarskog regulatornog okvira je povijest ublažavanja rizika. Znate da smo imali financijsku krizu, na početku nismo bili pripremljeni, imali smo sustav koji nije bio dovoljno dobar, ali je danas mnogo bolji nego što je bio prije deset godina. E sad, još uvijek je mnogo posla pred nama. Iako je izloženost e, lošim kreditima e, znatno pala u protekle dvije godine i sada iznosi manje od 4% u Europskoj uniji. No, još uvijek postoje značajne razlike između zemalja članica. A komisija je sada predložila cjeloviti paket i ECB e radi svoj dio posla ne bi li se smanjio udio e, loših i nenaplativih kredita u bankama. E, dakle, ako mogu to tako reći, bankarska pravila su osnovni prag i to za svih 28 zemalja članica. povezanost između zajedničke valute i zajedničkog bankarskog sustava je ključna i zbog toga smo trebali nadograditi ta pravila. Ono što smo u europodručju napravili je sljedeće. Radimo zajedno. Zajedno pripremamo bankarska pravila. I bankarska unija je bila vrlo važan projekt u stabilizaciji e, eurozone e, u razdoblju krize. No, bankarska kriza, bankarska unija ima vrlo dobar prvi stup, dakle, e, to je, dakle, ECB i ovo što radi gospodin Enrija, dakle nadzor banaka. Zatim, uprava za jedinstvo jedinstveni sanacijski mehanizam je prije nekoliko mjeseci pokazala da sustav sanacije u eurozoni funkcionira. To je loša vijest. Krajem prošle godine smo e, ostvarili veliki napredak prema zajedničkom mehanizmu no nije dobra vijest taj da taj posao još nismo završili. A nismo ga završili E, dakle, a prošlo je već deset godina od kako smo krenuli tim putem. I postoji rizik da će nas uhvatiti nova e, kriza zato što na ovoj našoj kući nismo uspjeli dovršiti krov dok je vrijeme bilo lijepo. I ako nam bude, ako bude jako padala kiša, svi ćemo nastradati. Zbog toga je jako važno da dovršimo e, strukturu bankarske unije. No, moram pozdraviti rezultate samita iz prosinca zato što imamo vrlo dobre, imamo neke vrlo dobre prijedloge. Dakle, da se e, vratimo na zaštitni mehanizam jedinstvenog sanacijskog mehanizma. Isto tako, e, po prvi puta nakon dugo vremena zemlje članice napokon razmišljaju pozitivno o tome kako e, zajedno raditi prema ostvarenju zajedničkog europskog sustava osiguranja depozita. no dosta još toga što se mora učiniti ako želimo dovršiti s ovim okvirom a e, razlike među zemljama članicama su doista značajne ne samo o redoslijedu razno raznih mjera koje su nekome prioritet već i koji su e, sami mm, što su temeljni elementi stabilne bankarske unije dakle mnogi to drugačije doživljavaju zatim kad je riječ o operacionalizaciji okvira nije bio značajan i imamo priliku napredovati do lipnja, to nam je krajnji rok, tada će, no taj će datum vrlo brzo doći. Komisija će i dalje aktivno sudjelovati u raspravi o otvorenim pitanjima, o operacionalizaciji zajedničkog zaštitnog mehanizma te svog tehničkog rada. Odredbe o likvidnosti za banke. Također ćemo sudjelovati na, u radu novoosnovane e, radne skupine na visokoj razini koja će definirati sljedeće korake za uspostavu europskog sustava za osiguranje depozita. Naravno poštujući prerogative svih europskih institucija, Europskog parlamenta i ako smijem to reći i Europske komisije. Mm, sve ovo prilično hitno. Nitko ne zna kada će nam se dogoditi sljedeća kriza. No, ono što je sigurno jest da će do krize opet doći. Ako gledate grafiko, grafikone, vidjet ćete da se krize ponavljaju sve češće u proteklih 50 godina. Isto tako vidite da u slučaju kredita da rizici nastaju izvan bankarskog sustava. To je recimo sustav kojeg smo manje više popravili. Moramo paziti da mm, banke ne bude previše izložene lošim kreditima i zato što smo postrožili zahtjeve za bankarski sustav, rizici se sele drugamo. I na to moramo paziti. A da se vratimo na EDIS, sustav osiguranja depozita. Taj sustav u Europi i pogotovo u eurozoni treba se temeljiti na dva ključna elementa čvrstoći i dosljednosti. Kao prvo, jer treba moći odgovoriti na asimetrične i sustavne šokove i dosljedno zato što bankarska unija mora biti područje gdje su uvjeti jednaki za sve. I odluke se moraju donositi zajednički i to u prva dva stupa bankarske unije. Nakon Edisa ima tu još mjera koje mogu pomoći u stvaranju čvršće i dosljednije bankarske unije, no to one nisu e, tema današnje rasprave, tako da ću ja sada stati. Hvala. Hvala, Olivier. Gospodine Manku, želite li vi nešto reći? Evo, zatvorili smo popis govornika. koliko smo shvatili postoji mehanizam za jamstva, no nije gotov. ali da čujemo dakle, što misle zastupnici. Gospodin Barna iz Italije, izvolite. Hvala vam. Hvala lijepa. Samo ću brzo nešto reći. Čuli smo da smanjenje rizika utire put e, dijeljenju rizika. su e, dakle prvo moramo smanjiti rizik, a onda ga dijelimo. Kada to gledamo iz talijanskog motišta, čini se da predlažemo taj program, sljedeći program. Prvo da e, smanjimo naš rizik, a onda dijelimo vaše rizike. To nije nama baš pošteni dogovor. E, imam vrlo e, precizno pitanje koje želim postaviti gospodinu Andriji. E, on je rekao kako moramo uspostaviti ravnopravne odnose. Koja bi bila dakle uloga e, e, imovine razine 1 i razine 2 u proračunu europskih banaka. Niste to spomenuli, ali često se to spominje u raspravi kao moguća prijetnja financijskoj stabilnosti eurozone. To je pitanje, ali imam jednu primjedbu, vrlo kratko. E, vi ste spominjali slabu profitabilnost europskog bankarskog sustava. Možda bismo se trebali sjetiti da niske kamatne stope i nizak euro su potrebni e, kad dođe do šoka, a i nakon šokova, e, a kako bi se e, na neki način prevladao ovaj, podjela između sjevernih i južnih zemalja u eurozoni. Dakle, može se isto nešto naučiti iz te značajke strukture eurozone. Hvala. Eh, gospodin Nikola, Nikolaus Tornaritis. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče, poštovani kolege. Eh, govorit ću, na materinjem jeziku, ako mi dopustite. Eh, Dobrošetak bankarske unije ne bi trebao ostati samo želja na papiru. Moramo pokazati političku volju kako bi se ostvario napredak u pogledu glavnih otvorenih pitanja tu uključujemo i smanjenje rizika, a osobito i dijeljenje rizika između europskih partnera. Apsolutno je potrebno ići odmah naprijed i uspostaviti E, zajednički fiskalni zaštitni mehanizam e, jedinstveni e, fond za rješavanje problema i europski sustav depozita tako da svi oni koji polože svoje depozite imaju zajednički jednaku zaštitu. Moramo prestati s tim paradoksom prema kojem imamo fiskalnu disciplinu na europskoj razini gdje imamo i, e, zaštitu e, e, deponenata, ali ta zaštita je zapravo još uvijek na nacionalnoj razini. Ja dolazim iz male zemlje koja je platila visoku cijenu zbog tog paradoksa zbog financijske i bankarske krize. Danas smo u boljem položaju i možemo zaštititi bankarsku uniju pravilima solidarnosti, ali i fiskalne odgovornosti. Dakle, ovdje ćemo vidjeti konkretan primjer e, solidarnosti Evropske unije e, e, prema europskim građanima E, e, naime, bez obzira na ostvaren napredak, mnogo ih je suočeno još uvijek sa rezultatima e, financijske krize. Na pomalu su europski izbori, moramo se suočiti sa europskim građanima i moramo jačati proeuropske tendencije i moramo se suprotstaviti onim snagama koje se bore protiv našeg zajedničkog doma, protiv Europske unije. Hvala. A prvi govornik je gospodin Hans Miha iz e, Njemačke. Gospodine predsjedatelju, po mom mišljenju mislim da smo suočeni sa temeljnim izazovima koje ćemo morati rješavati. E, sada, danas, e, jer u godini europskih parlamentarnih izbora E, naši sustavi baš nužno ne surađuju i jako je teško e, održati Europu zajedno. Imamo Brexit, ne znamo što će se dogoditi nakon toga, a naravno e, imamo i ekonomski učinak različitih politika diljem svijeta, to znači da neke zemlje se odlučuju odvajati. Svjetski porodak se mijenja, E, e, idemo iz starog prema novama da zapravo ne znamo kako će novi poredak uopće izgledati. Vidimo izmjene multilaterizma, SAD, Kina i Rusija rade e, na tome da one međusobno podijele svjetski poredak, samo među sobom. Tu postoji postoji puno faktora rizika. Svaki bi se možda mogao prevladati, no Istovremeno se čini e, da se ti rizici međusobno i pobiju, ali jedan drugog jača, jačaju. Ako gledamo gospodarski rast i tu bismo mogli imati problema, mogli smo doći u fazu gdje i nije tako velik. Ali ne, ne smijemo se samo toga bojati, moramo djelovati. Bankarska unija je jako važna, ona je potrebna, ali treba biti sagređena na vrlo čvrstim temeljima. Isto tako moramo pokušati i smanjiti rizike, osobito u slučaju e, kada e, e, se banke nađu neugodne, e, u lošoj situaciji. E, moramo usvajati ambiciozne mjere kako bismo na posljedku mogli e, iznaći rješenja koja će biti prihvatljiva svima. E, zahtjev da imamo program europskog osiguranja depozita, to je nešto što neke države članice gledaju na vrlo kritičan način i to, je, to moramo ozbiljno shvatiti. Moramo se moći nositi s problemom e, e, loših, dugova i moramo ih smanjivati e, tako što ćemo jamčiti veću stabilnost. Jer naravno, mnogo je toga u pitanju tu kada se radi o budućnosti Europe. Hvala lijepa. Gospođa Perez. Hvala. Hvala vam lijepa, hvala e, raznim govornicima o ovim točkama bankarskoj uniji. Mislim da moramo biti e, moramo paziti i i točno se sjetiti različitih sporazuma koji su sklopljeni u ovom području. Ljudi ponovo koji puta na drugi način prikazuju što se dogodilo i različite korake. Kad smo počeli e, e, e, taj projekt bankarske unije, to je bilo dosta davno. Prvi koraci u pogledu bankarske unije poduzeti su 2012. To se temeljilo na tri stupa, tri kraka, iako to i ta ideja je stajala na stolu od, od početka, od samog početka. Mislim kada e, e, pogledamo različite preuzete obveze, kada pogledate to pitanje smanjenja rizika, e, granice se postavljaju sve više i više do točke kada je e, to dijeljenje rizika postalo gotovo nemoguće ostvariti. Važno je imati na umu naravno i nacionalne sustave, ali mislim da jedna od zanimljivih stvari o ovoj vrsti rasprave kakvu danas vodimo e, je da se vidi koji su mogući kontraproduktivni učinci. Ako je preuzeta obveza, ako se nešto napravi u ime solidarnosti, E, e, e, ja znam da u nekim državama članicama postoje jamstva depozita na temelju privatnih institucija, ali ja ne znam jedan pravni sustav u kojem državne vlasti ne bi mogle nametnuti obveze privatnim institucijama koje imaju korist od sustava kojim se koriste. Dakle, Mislim e, da se moramo odmaknuti od e, čisto tehničke razine ove rasprave. Ona ima i političku dimenziju, te preuzete obveze se ne poštuju i mi stalno tražimo sve više i više. No, ako ne poštujemo sporazum, to neće biti koristi nikome. Gospodin Marko Vali, Europski parlament. Hvala vam. Što se tiče bankovne unije, da to je povezano sa podjelom rizika i sa time se mora nastaviti. Ali kao ono što je rekao profesor, profesor Banjaj, koncentrirali smo se isključivo na kreditni rizik, dakle ostaje ovaj problem sa rizikom kod imovine prvog i drugog reda. Dakle, govorimo o likvidnosti, one mogu izazvati značajne gubitke za sistemske banke, a drugi stup eh, bankovne unije se, dakle, s drugim stupom se želi spriječiti da buduće krize plaćaju porezni obveznici i mogu bi se dakle u budućnosti ovaj instrument pokazati problemom. Bez eh, garancije depozita ćemo se naći u vrlo teškom eh, problemu kojim ćemo morati upravljati. Dakle, ljudi će imati ovaj problema sa postupkom e, Belina. Što se tiče dakle ovih loših e, kredita i njihovom ocjenom, i tu ima određenih problema. Neki su dobili pomoć od države da dakle, bolje da se da bolje upravljaju tom e, situacijom. Druge zemlje poput Italije tu nisu dakle u, tu nisu napravile jednaki sustav i onda je potrebno dakle još neko vrijeme da bi se dala odgovarajuća ocjena novonastalog e, stanja. Dakle, u neke upute SSM-a su također stvorile određene probleme. Banke će morati e, postupiti prema pravilima. A imali smo, dakle, tu razne rasprave sa prethodnim predsjednicima i odgovornim osobama Zanima me dakle vezano uz stres testove ili tu BlackRock davao dakle neke konzultantske usluge i ne bi li u buduće bilo dobro internalizirati ovakvu vrstu ocjene, dakle umjesto da se one e, daju tvrtkama kao što je BlackRock, znamo da je riječ o fondu koji ima velik špekulativni interes. Moram vas pitati Želi li još neko uzeti riječ? Ne? Dakle, imamo pitanja u odnosu na ovu temu, imamo stvari koje nas brinu. E, tu e, zapravo imamo pitanje kontrole rizika u bankovnom sustavu. Hvala lijepa e, i na ovim pitanjima u vezi s tim pitanjem. Prvo što se tiče komentara gospodine Banjaje. Uvijek mi je bilo jasno da je polarizacija rasprave između smanjenja rizika, dijeljenja rizika e, štetna. To je štetna rasprava. Ja mislim da mi na europskoj razini e, dobro radimo e, kada slijedimo planove, ostvarujemo napredak moramo shvatiti koja je krajnja točka do koje želimo doći, što želimo postići, kao što smo kolegu čuli koji je to naglasio, moramo e, i vidjeti sve korake koji su potrebni da bismo tamo stigli. E, I tu se zahtijevaju paralelni koraci u svim područjima. Dakle, jasno je da e, se treba ostvariti smanjenje rizika, ostvaranje znatan napredak i jasno je također kako e, trebamo stvariti napredak i na drugom frontu i te dvije stvari trebaju se usporedo odvijati. Što se tiče e, ovih e, postjanstvenih programa, mislim da niko ne prigovara činjenici da na kraju tog puta, tog plana trebamo imati program europskog e, e, e, jamstva za depozite. Kroz krizu je bilo jasno da je bilo jako štetno da su u određenim fazama, čuli smo zabrinutosti koje su izražavali u nekim zemljama o otpornosti nekog određenog programa jamstva za depozit i mi imamo europsko zakonodavstvo koje kaže da e, depoziti trebaju biti osigurani i vrlo brzo isplaćeni. Moramo se pobrinuti da je to jamstvo jednake vrijednosti u cijeloj bankarskoj uniji e, jer inače E, depozit u jednoj državi članici u euru ne bi bio iste vrijednosti kao u drugoj. Naravno, ovo što smo čuli o potrebi e, za usporedno osiguranje kako povećavamo međusobne jamstva, da je e, količina rizika pod kontrolom, to je jako bitno što je rečeno. A mislim da ćemo imati i da imamo i zakonodavnu inicijativu o zaštitnom mehanizmu za e, loše e, zajmove, nenaplative zajmove i to ide upravo u tom smjeru. Što se tiče e, imovine razine 1 i 2, dvije stvari želim reći. Prva gledajući unazad, a druga naprijed. Što se tiče ovog gledanja unazad, rekao bih da trebamo uvidjeti i priznati kako je posvećeno puno napora, SSM je puno napora uložio i e, IMF je tamo puno radi u eurozoni. Imali smo e, unutarnje inspekcije koje su bile usmjerene na te portfelje. A nedavno IBA e, test je završen u, prosincu, studenom prošle godine, tako specifična metodologija koja e, se tiče nelikvidnosti te imovine. Dakle, procjenjuje se dodatni stres, to su banke koje imaju e, znatne portfelje i u njima nelikvidnu imovinu i tu je trebalo isto ocijeniti. Ako gledamo unaprijed, to nije kraj priče. Moramo nastaviti raditi na tome i to sve više jer naravno e, sve dok idemo prema izlazu iz, e, e, ne, e, iz monetarne politike kako imamo još sada. Jasno je da je tržišni rizik sve više i više važan. Dakle, takvi instrumenti mogli bi predstavljati poseban izazov. I zato je ECB planirala konkretnu kampanju o unutarnjim inspekcijama za ocjenu rizika. Tu se gleda i knjigovodstvo, ali i ovo ocjenjivanje opreznosti tog okvira to će e, se održati 2019. 2020. će se provoditi te mjere u našem programu. Što se tiče potrebe e, za vrijeme za MPL-ove, ja se tu ne slažem ako mi dopustite. sama ta zamisao da ako date e, više vremena ovim MPL-ovima da ćete pomoći bankama, da ćete pomoći ekonomskom sustavu kojem one služe, ja mislim da to nije točno. E, dakle, ako pogledamo koje su iskustva drugih e, e, zemalja, onih koje su bile najučinkovitije sa, kada se govori o ovim NPL-ovima ili lošim zajmovima, zajmovima koji su nenaplativi, one su omogućile bankama da ponovo pozajmljuju i ponovo budu profitabilne. To je dobilo i javnu potporu. E, i to na vrijeme. U većini ovih slučajeva no jasno je da odgađanje prilagodbe e, samo kristalizira situaciju da su banke disfunkcionalne. Ako banka ima imovinu koja je 50% nenaplativa, nije ona zapravo e, takve banke puno njih zove nefunkcionalne, disfunkcionalne banke. I na koncu odgovorili smo na zahtjev i njemačkog parlamenta. E, gospodin Šojbo je prenio e, te primjedbe, a i čuli smo iz Europskog parlamenta nedavno ako je e, istina da je da je BlackRock e, bio e, tu sudjelovao. Mi smo konkretno tražili zaštitne mehanizme u smislu e, ovih savjetnika Rolla koji su radili zajedno s nama, koji su procjenjivali naše informacije, ali podsjetiti smo i da nakon što se neki posao završi, onda se informacije e, javno objavljuju i tu nema više e, konkurentske prednosti. E, dakle, slažem se ipak sa činjenicom da trebamo smanjiti ovisnost o vanjskim savjetnicima i zato u proračunu za ovu godinu smo odlučili internalizirati te funkcije i sljedeći stres na otpornost, test na stres na otpornost će se provoditi interno. Hvala. Želi se još netko javiti za riječ? A izvolite. Yes, thank Hvala vam. Na brzinu. Slažem se sa svim što je rekao Andreja Enrija. Ali zastupnica Beres je u pravu. mi sada radimo dakle na osnovu zaključaka vijeća Ekofina iz sredine 2016. Nismo dakle puno napredovali po pitanju podjele rizika i ona je u pravu. Ali to je ovo sada što je govorio Andreja. Došli smo do kraja ove vrste, dakle, pristupa. Moramo preći na neke druge korake. Možemo li se složiti oko potrebe dakle postojanja bankovne unije, potrebe stabilizacije dakle europodručja što, što, što je s time sve obuhvaćeno. Ako pitate gospodina Triju, gospodina Šulca, kako biste htjeli vidjeti situaciju za 30 godina, vidjet ćete da su odgovori vrlo slični, ali sad je u pitanju dakle put koje treba prijeći da bi se do toga došlo i tu biste čuli različite odgovore. Dakle, pitanje nije cilj, već kako doći do tog cilja. Svi se slažu oko toga što je potrebno da bi se stabiliziralo europodručje kada je riječ o bankama. Međutim, problem je kako to postići. Tu imate, dakle, čitav niz čimbenika. Zavisi od vaše trenutne situacije, tu imate različita stajališta, to je normalno. Stoga mislim da bismo se trebali odmaknuti od ove sterilne rasprave. Kamo želimo stići? Je potrebno da imamo to i to? I možemo li odlučiti o svim ovim eh, elementima, dakle, ovi vole ovo, oni ono, ovi ne vole i tako dalje. Možemo o tom odlučiti sada. I potom je u pitanju dakle, sekvenca događaja. Ali svima su potrebne, dakle, odgovori, dakle, ovo je sve što trebamo poduzeti, to ćemo poduzeti ovim redoslijedom, ali o tome ćemo danas odlučiti. Vidjeli smo već koliko smanjujete rizik e, i tako dalje tu ćete raspravljati u nedokledali ali jednako bi bilo da smo počeli prvo sa raspravom podjeli rizika. I to je taj problem koji moramo riješiti. Zato se nadam da će ova radna skupina, dakle, na visokoj razini, uspjeti pronaći neko rješenje. Slažem se s ovime što je rekao Andreja vezan uz nenaplative zajmove, MPL-ove. Previše se fokusiramo na regulatorna rješenja kada govorimo dakle o pasivi u bilanci. Tu smo riješili neke stvari, ali to je bio jako skup način. Drugi način je dakle više baviti se, baviti se više nadzorom, baviti se drugom stranom, dakle bilance. To je dakle još jedan način na koji se možemo baviti NPL-ovima. To je ono što se sada fokusiramo, to je manje skup način da se time bavimo. Jedini način da se pozabavimo tim pitanjem. Imamo nasljeđe ovdje kada govorimo o bankovnoj e, uniji, ono se razlikuje od države do države. Mi smo se pretvorili da možemo sad skočiti iz jednog svijeta u druge, ali to jednostavno nije tako, imate tu problema. Kada su banke masovno prodavale, dakle, obveznice, pravile se, ovo sljedeća super stvar za vašu štednju u jednom trenutku kada budete imali bail-in, to ćete trebati uzeti u obzir. Dakle, stoga je ovo nasljeđe važno, to je ono što sada ne radimo, njime se ne bavimo. Mislim da bi to bio konstruktivniji način da se bavimo ovim pitanjem, dakle, mislim da rasprava bude samo podjela rizika ili smanjenje rizika. Hvala vam. Ja bih uh, vas se pozvao da uputite pis, pitanja gospodinu Gualtieriju i gospodinu Ariji. Ali ako pogledamo pitanja koja smo danas primili, dakle oni su se uglavnom koncentrirali na mehanizme koji se primjenjuju, dakle koji se razlikuju od države do države. Dakle, svakodnevno plaćamo 1,13 milijardi dakle svoj račun za energiju na europskoj razini. I 180 milijardi eura za tehnologiju koja proizvodi energiju. Ove godine čak možda 200 milijardi. Otkud dolazi taj novac? Od banaka. što održava mehanizam? Potrošači. Banke su dio ovog postupka i možda bi mogle biti dio rješenja vezano za jamstva, za depozite. Vidim da postoje rizici da se zemlja možda neće htjeti uključiti, to pa je moglo ići na ruku bankama, a i na koncu plaćamo ove izvanredne svote i to plaćamo svakog dana. To su najskuplji računi za energiju dakle, na svijetu. I to ćemo plaćati još 20 godina svake godine. Hvala vam. Ja mislim da je ova rasprava bila zanimljiva. I slažem se sa zaključnim e, riječima, dakle kolega Gersana i Anrije. Ali za kraj dvije primjedbe. Slažem se sa gospodinom Andreom Anrijom da način na koji se označavaju smanjenja, dakle da nam može naštetiti, a ne pomoći. Kada govorimo o podjeli rizika, to zapravo nekada znači smanjenje rizika jer već imamo dakle pravne obaveze, dakle morate pokriti depozite do iznosa od 100.000 eura. To već postoji. Sad odlučujemo o razini, dakle, vjerodostojnosti ovog, ovog jamstva. A to je da se spriječi odljev depozita. Dakle, imamo studiju Europske središnje banke, dakle simulaciju dakle jednog zajedničkog fonda i kako bi se on dakle u ovoj situaciji krize ponašao, dakle kako bi funkcioniralo ova podjela resursa među državama članicama. I dakle Dakle, to je bila igra nulte sume. Ja mislim da je dobro, kao što je rekao Olivije, da nitko ne može dovesti u pitanje cilj, ali mi evo raspravljamo o tome kako postići cilj. I stav koji bih ja htio vidjeti jest da čujem Italijane o smanjenju potrebe dakle MPL-ova, Francuze, Njemce koji govore o boljoj evaluaciji dakle imovine drugog, prvog i drugog reda. Na taj način bismo dakle dovršili bankovnu uniju, na taj način bismo također primjenjivali mjere za smanjenje rizika. Nekoliko riječi o NPL-ovima. Da, predvidjeli smo zaštitne mehanizme, ali treba uzeti u obzir i brzinu kojom će se ostvariti dakle, ove mjere. Koliko imate sigurne i nesigurne zajmove, i kažete da se oni jednako otplaćuju da bi oni koji se mm, koji se otplaćuju da bi dakle u dvije godine mogli biti nula. A to neće ništa reći u pogledu e, rizika To bi dakle održalo na životu brojne tvrtke. isto toga bi bilo dobro da se dakle poboljša dakle da se poboljša situacija kada su u pitanju mpl Dakle, imamo sredstva i države dakle, koja su na raspolaganju i Dakle, što se tiče regulatornog mišljenja, mislim da eh, je smanjen taj poticaj za ubrzano čišćenje bilance banaka i nadam se da će sve banke to iskoristiti e, tu jednu ubrzanu fazu održive faze e, e, proizvodnje MPL-ova. Skupina na visokoj razini, da, bit će na visokoj razini pa se nadamo da to što visoko letimo da, nećemo izgubiti iz vida da to treba biti konkretno operativno. Mi smo isto tako odgovorni odgovorni u Europskom parlamentu jer ni, mi nismo zapravo dobro e, izvršili svoj posao na Edisu. Ne možemo mi samo tu kriviti vijeće i mi smo tu odgovorni. Ne možemo se samo protiviti, moramo nešto i predložiti. Nadam se da će e, ova skupina na visokoj razini, radna skupina, moći i u kratkoročno da će moći ispuniti tu prazninu u našem regulatornom okviru. E, isto tako tako da će utrti put činjenici da u sljedećem krugu ovih bankarskih propisa možemo ostvariti napredak u tom području i ukloniti te prepreke bankarskoj integraciji. Bankarska integracija ne znači da svima e, paše samo jedna veličina, tako kažemo, jedna vrsta. Moramo tu razlikovati potrebe, ali moramo imati prekograničnu bankarsku integraciju i moramo zaustaviti prekograničnu prekinuti taj začarani e, krug između fragmentiranja našeg regulatornog okvira i pretjerane centralizacije. Nadam se da ćemo sljedeći puta biti u poziciji da usporedno idemo naprijed. Hvala vam lijepa, hvala svima i nadam se kad ćemo se sljedeći puta naći da ćemo biti već i u naprednijoj fazi i što se tiče te komponente bankarske unije. Dakle, želim svima e, ovdje e, zahvaliti su predsjedatelju a želim vas i obavijestiti da ćemo imati sada e, e, hodajuću večeru Eh, i, to bit će eh, domaćin Europski parlament i parlament Rumunske. Hvala lijepa i ja sada želim uputiti eh, zahvalu i osoblju i, i prevoditeljima na odlično obavljenom poslu. Želimo vam vrlo ugodnu večer i vidimo se sutra.